nakon ponoći ostali u prostoriji. Obavijestio bih vas također da ćemo nastaviti, e, dakle ne sutra sa radom, već danas u